iz Bratislave, e, koji su došlo u Bratislavi. Sloboda medija je jedna od temelja naše demokracije. Do ovog ubojstva došlo je svega nekoliko mjeseci nakon ubojstva malteške novinare Dafne Karuane Galicije. Slovački je novinar e, strastveno i hrabro radio svoj posao. Istraživao je naročito sumnjiva financiranja i slučajeve utaje poreza. Policija je izjavila da je gotovo sigurno da su ga ubili kako bi stali na kraj njegovim istragama. Svim se moramo nastaviti boriti za slobodu medija nije dopustivo da se u današnje vrijeme ubije novinar u Europskoj uniji zato što radi svoj posao. Stalno pokazujemo indignaciju kada dolazi do takvih slučajeva u svijetu, ali mi u Europi moramo zajamčiti da naši vlastiti europski novinari mogu slobodno raditi svoj posao. Računam na slovačke vlasti da će učiniti sve što mogu kako bi se našla istina. I treba također računati na međunarodnu suradnju među policijskim službama. Baš kao i u slučaju ubojstva Dafne Kareane Galicije, i dalje ćemo stalno govoriti o potrebi da se E, borimo za slobodu medija. Molim, baš kao i u slučaju gospođe Karuana Galicija, da odamo minutu šutnje preminulom novinaru. Grazie. Purtroppo l'ultima settimana Protekli je tjedan, nažalost, bio prepun negativnih događaja. Teroristička skupina Boko Haram ponovno je napala školu na sjeveroistoku Nigerije. Preko sto djevojaka je nestalo. Radi se o otmici koja nas podsjeća na dramatičnu sličnu situaciju u Čibaku 2014. godine. Europski parlament stro osuđuje taj napad i traži da se djevojčice odmah puste na slobodu. Svako dijete ima pravo ići u školu u e, sigurnom okružju i slobodno. Predsjednik Nigerije proglasio je nacionalnu katastrofu, ali to je humanitarna svjetska katastrofa. Moralo bi nas to potaknuti da se e, još više i politički i financijski pridružimo afričkim čelnicima koji se bore protiv terorizma. Vi informare di un incidente che ha visto Obavještavam vas također da je u Bugarskoj prije nekoliko tjedana naša kolegica Ska Keller e, bila u e, žrtva jednog incidenta. Tražilo joj se da zbog toga što je prosvjedovala protiv izgradnje infrastrukture u Nacionalnom parku Pirin u Bugarskoj, dakle da bude izbačena iz zemlje. Nakon e, što je do toga došlo, bugarska vlada je rekla da to nije bio službeni stav e, Sofije niti bugarske vlade i dobila je isprake. Pravo prosvjedovanja je pravo svakog europskog građanina, tim prije ako se radi o osobi koju su izabrali drugi europski građani. di manifestare e anche Dakle, svatko može izaći na ulice i prosvjedovati. Zahvaljujem bugarskoj vladi što se odmah distancira od prvobitnih izjava. Nadam se da se u budućnosti takvo što neće ponoviti. Izvolite. Monsieur le Président, j'apprécie énormément les Gospodine predsjedniče, hvala puno na vašim riječima. Istovremeno žao mi je da sloboda govora nije nešto što se poštuje u samom Europskom parlamentu. Naročito mi je žao da Odbor za pravna pitanja kada i koji ispituje takva pitanja manjinske zastupnike uvijek tretira tako što im ukine imunitet ako imaju različito mišljenje. To nije bio slučaj kada sam postao zastupnik u ovom parlamentu jer su politička mišljenja bila nešto što prema čemu se tako nije e, nije ponašalo ako se radilo o nečemu što je rekao neki politički protivnik. A danas je situacija drugačija i zastupnici se kažnjavaju ne zbog toga što remete rad ustanove, već zato što su dali određenu izjavu i to je nešto što je protivno samom i srži biti rada zastupnika. Hvala. Što ste mi dali riječ? Hvala. Zastupnica Kjenđe, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam što ste u ovoj vječnosti govorili o djevojčicama koje je napao Boko Haram. Htjela bih dodati još nešto. Boriti se protiv terorizma znači također e, e, raditi više na pitanjima školovanja i odgoja i obrazovanja. Ovaj parlament jako se ingažirao i govorio e, protiv toga kada su e, je Boko Haram oteo djevojčice. Moramo tako nastaviti i e, još više inzistirati na školovanju i obrazovanju. Uskoro će se otvoriti rasprava o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, pa će sigurno iz vaših usta parlamentu čuti još o mnogim inicijativama e, koje moramo imati na afričkom kontinentu. Zastupnik Kristoforu, izvolite. Hvala. Prisiljen sam uzeti riječ ovdje u vječnici gdje se čuje glas svih europskih građana. Europski je parlament čuvar europskih vrijednosti i načela. Prisiljen sam ovdje govoriti protiv jedne države koje želi ući u Europsku uniju, a istovremeno stalno krši načela ljudskih prava koje vrijede u Europskoj uniji, koji krši ljudska prava u vlastitoj zemlji, koji već 50 godina je dio jedne od europskih eh, država i koji je na taj način tako ušao u Republiku Cipar i u e, gospodarskom pojasu Cipra je e, krivo postupio prema naftnoj kompaniji Eni iz Italije koja je tamo e, vršila istraživanja, dakle naft, radi se o naftnoj bušotini šest turskih e, brodova, ratnih brodova, spriječilo je tvrtku Eni da i vodi ispitivanja. Time je prekršeno suvereno pravo Cipra. Zahvaljujem Europskom parlamentu koji je odmah osudio takvo ponašanje. Mi moramo u Europskom parlamentu jasno reći da ne smijemo dopustiti da se krše ovakva prava. E, jer se radi o pravima Europske unije koji se ovdje krše. E, Eni i Total su tvrtke koje vrše ova ispitivanja i istraživanja nafte. Svi moramo jasno reći Turskoj da na ovakav način i ovakvom piratskom ponašanju ne može imati budućnost u Europskoj uniji. Hvala. Europski parlament vrlo je i jasno uvijek branio neovisnost Cipra i tražio da se poštuje pravo. A zemlja kandidat je Turska e, je zemlja koju sam se izravno obratio. Osobno sam također nazvao i ciparskog predsjednika da e, mu e, iskažem solidarnost. Zastupnica Rodriguez. Hvala lijepa. S obzirom na situaciju u Venezueli želim se javiti. Više od 8000 europskih građana vratilo se u autonomnu regiju Madeiru. I zanima me je li Europska komisija spremna pomoći Madeiri? Ona je vrlo malena i u njoj je došao vrlo velik broj migranata, a osim toga nedavno je pogodila i teška oluja. Pitanje ćemo postaviti Europskoj komisiji koja već radi na e, strategiji za migracije u višegodišnjem financijskom okviru e, će se sasvim sigurno izvojiti sredstva i za borbu protiv e, migracija, nelegalnih migracija, a tako će, se usmjeriti i na legalne migracije i posvetiti značajan dio na Africi. Nastavljamo sada zasjedanje prekinuto 8. veljače.